godišnje izvješća za 2012. i 2013. godinu o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Izvješće Karim. Karim, s ja pentru 4 Pozivam gospodina Karima, imate četiri minute. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, dragi kolege, dobar dan kolega s e, dobrim smislom za humor mi je rekao da se jako veseli e, mojim prijedlozima za e, poboljšanje zakonodavstva u pogledu načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. ja sam mu se nasmijala. I doista mi je velika čast što već godinama nastojim pomoći u razvoju odnosno u pokušaju da se poboljša naš e, zakonodavni e, proces. Htio bih zahvaliti svim e, izvjestiteljima u sjeni koji mi pomažu već godinama. Mati, Delvo, gospođa Kaufman, Marino, Del Angelika Libner koja mm, trenutno napušta vijećnicu tijekom mog izlaganja. Dragi kolege, ovo je doista važna stvar za Europsku uniju, a isto tako i za moju zemlju, Ujedinjenu kraljevinu. Ja čvrsto vjerujem da Britanija i Europska unija su e, snažnije zajedno i vjerujem da ćemo kroz naše prijedloge zacementirati odnose između Europskog parlamenta i naših nacionalnih parlamenta. Britanski doprinos Europskoj uniji na korist je cijeloj Europi, ali ovo je možda jedna od posljednjih prilika za mene kao europskog zastupnika da iznesemo ovakve prijedloge s obzirom da nam uskoro slijedi referendum u Ujedinjenoj e, kraljevini. Ono što e, ono što brine naše građane u pogledu ove teme je sljedeće. Oni možda ne shvaćaju e, detalje i imena koje, koja, koja mi pripisujemo, ali vrlo često kažu da je Europska unija previše udaljena, da čini previše, a ono što čini odnosi se E, nepotrebno i primjenjuje se nepotrebno na prevelik broj ljudi i mi kao parlament moramo riješiti te ključne stvari. Za, to je bitno za našu demokratsku odgovornost i pogotovo ako se ove reforme odbiju, na neki način idemo, e, e, donosimo vodu na mlin onih koji e, su protiv Unije. I u tom smislu naše su se e, vođe dogovorili i na nama je da odlučimo kako ići dalje. Je li europsko, kreiranje europskog zakonodavstvo preudaljeno od grođana? Moramo nacionalne parlamente više uključiti u proces odlučivanja na europskoj razini. Samo na taj način osnažit ćemo njih, ali i nas same. I moram reći da i britanski parlament nije najbolji primjer toga kako bi trebalo analizirati europsko zakonodavstvo i svakako e, to nije model koji preporučujem. Radi li Europska unija previše? Moramo imati Europu samo tamo gdje je to potrebno zato su e, potrebna mišljenja nacionalnih parlamenata. E, takvih mišljenja je sve više, ali nisu svi nacionalni parlamenti dovoljno uključeni. Isto tako, e, načelo subsidijarnosti nije dovoljno obuhvaćeno ocjenama učinka. E, zelene knjige i bijele knjige su e, primjeri gdje bi nacionalni parlamenti mogli biti više uključeni, kao i u godišnje rasprave s e, Europskom komisijom. E, žuti kartoni su nešto što bi e, moglo također omogućiti veće uključenje nacionalnih parlamenata. Zatim e, moguće je produžiti trajanje procesa konzultacija od osam tjedana. Tu je još i niz drugih prijedloga o kojima ću govoriti nešto kasnije. Ali na kraju bih htio reći kolegama da se ne trebamo ničega bojati kad kažemo da želimo dodatno osnažiti nas i nacionalne parlamente kako bismo e, bliže surađivali, kako bismo dobili zakonodavstvo koje naši građani smatraju relevantnim i prikladnim. Hvala. Ovo izvješće je odlično a radi se o izvješću vezanom uz godišnje izvješće za 2012. o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Subsidijarnost i proporcionalnost e, su načela koja trebaju biti u srcu europskog zakonodavnog procesa. To znači da trebamo e, donositi velike odluke o velikim stvarima i male o malima. Trebamo surađivati s nacionalnim parlamentima, i drugim europskim institucijama kako bismo poboljšali naše razumijevanje načela subsidijarnosti i kako bismo bili sigurni da se svi prijedlozi e, e, poklapaju s tim načelom. Nacionalni parlamenti igraju ključnu ulogu u praćenju načela, pridržavanja načela subsidijarnosti. U tom smislu u izvješću se traži od komisije da produbi svoje odnose s nacionalnim parlamentima te da e, ih uključi Eh, u ranoj fazi eh, rasprave. Komisije, komisija želi novo partnerstvo s nacionalnim parlamentima, prije svega eh, tako što će povećati učestalost posjeta povjerenika nacionalnim parlamentima povjerenici su e, do sad u ovom mandatu 270 puta posjetili nacionalne parlamente. Te prigode iskoristit ćemo da bismo objasnili e, što činimo i na koji način. U izvješću se e, predlaže revidiranje smjernica za načelo subsidijarnosti. E, priprema se novi paket e, koji sadrži niz mjera kako bi e, kreiranje politika bilo više temeljeno na dokazima i transparentnije. To obuhvaća i nove smjernice za ex ante i ex post evaluaciju već postojećeg zakonodavstva. To isto tako obuhvaća i smjernice analize primjena e, načela subsidijarnosti i proporcionalnosti, a također uključuje i smjernice za analizu predloženog zakonodavstva u kontekstu načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Isto tako, predviđa se da će odbor za ocjenu ocjenu učinka e, se više osvrtati upravo na ta dva načela s obzirom na to da je navedeno da se ta dva načela nisu dovoljno analizirala. Tome dovodi do komentara u izvješću gdje se pozivaju sve institucije da, da se provode provjere pridržavanja ova dva načela prije e, donošenja usvajanja konačne verzije teksta. Komisija E, pozdravlja činjenicu da su sve tri institucije nedavno se dogovorile o novom interinstitucionalnom e, sporazumu o boljem zakonodavstvu. Naglasak se stavlja na to da se načela subsidijarnosti i e, proporcionalnosti u potpunosti poštuju pri kreiranju europskog zakonodavstva i prilikom ocjene njihovih učinaka. Sporazum ne obvezuje samo komisiju da objasni u svom obrazloženju na koji način su predložene mjere e, opravdane s obzirom na načelo subsidijarnosti, već omogućuje i to da Europski parlament i vijeće u slučaju potrebe da oni mogu provoditi također e, ocjene učinka naka e, prilikom podnošenja svojih amandmana na e, komisijin prijedlog. Sve tri institucije zajednički su obećale da e, će se pobrinuti da se poštuje načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti u zakonodavnom procesu. Uvjeravam sve zastupnike da će komisija se pobrinuti da se načela subsidijarnosti i proporcionalnosti poštovati da će ostati u samom srcu zakonodavnog procesa na europskoj razini. E, veselimo se suradnji sa ostalim europskim institucijama u okviru novog međuinstitucionalnog sporazuma kako bismo se pobrinuli da sve institucije poštuju načelo subsidijarnosti. Hvala na pozornosti. Hvala gospođo e, povjerenice. Minute. Gospodin e, Uježdovski, imate dvije minute. Zahvaljujem gospođu, gospodinu Karimu na izvješću i hvala i na analitičkom dijelu i na reformskom smjeru. Jer ovo je vrlo britansko izvješće koje nam pokazuje da moramo na neki način biti dosljedni moramo na neki način se držati e, svoje riječi. Sadašnje stanje je nezadovoljavajuće i načela subsidijarnosti i proporcionalnosti se trebaju poštovati i u tom smislu trebamo biti dosljedni u svome djelovanju. Ne radi se ni o čem abstraktnome. E, implementacija subsidijarnosti zapravo predstavlja kvalitetni zakonodavni proces. Um, ovdje se radi o manje administracije. Na taj način uh, se isto tako uh, daje veća nadležnost državama članicama i mislim da trebamo izvući zaključke i o ovome. Uh, trebamo razmisliti o tome da se produži razdoblje tijekom kojih nacionalni parlamenti mogu koristiti načelo subsidijarnosti. Bilo bi mi drago da Ujedinjena kraljevina ostaje, ostane u uh, Europskoj uniji i da možemo koristiti crvene kartone za blokiranje europskog zakonodavstva. I na kraju, ujedinjeni, kri, odnosno ujednačeni kriteriji to je nešto što zahtjeva sudjelovanje nacionalnih parlamenta na europskoj razini. Potrebno je isto tako uh, i da europski parlament bude otvoreniji. Ne smijemo nacionalne parlamente doživljavati kao konkurenciju. I na kraju, htio bih E, reći izvjestitelju da sam duboko uvjeren da će Ujedinjena kraljevina ostati u Europskoj uniji te da će doprinijeti kvalitetnom i učinkovitom zakonodavstvu. Hvala. Gospođa Stevens ima jednu minutu. voorzitter, beste Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, kao izvjestiteljica u ime odbora za zapošljavanje mogu reći da sam jako zadovoljna time što su mnogi naši prijedlozi uzeti u obzir u ovom izvještaju. Za nas su iznimno važne određene preporuke, a i komisija i države članice moraju više razgovarati o primjeni načela subsidijarnosti i proporcionalnosti u socijalnom području. E, mi kao političari moramo voditi računa o tome da novi europski propisi nose dodanu vrijednost, a osim toga nacionalni parlamenti moraju se jače uključiti. Osim toga, osobno Smatram e, da bismo trebali osnovati samostalno i e, neovisno tijelo za procjenu učinka. Osim toga, e, mora postojati mogućnost bitnih izmjena zakonodavnih prijedloga komisije. Jako je važno i da izmjene budu u skladu s načelom subsidijarnosti i proporcionalnosti. Hvala. Gospođa Šulin, jedna minuta. Hvala lijepa. E, želim posebno zahvaliti izvjestitelju gospodinu Karimu na ovom izvještaju. Iznimno mi je drago što taj izvještaj sadrži određene preporuke koje je predložio naš odbor za e, proračunsku kontrolu. Ukoliko budemo primjenjivali ova načela, doista ćemo dobiti propise e, koji će služiti na dobrobit građana Europske unije. Naš odbor smatra da je iznimno važno e, da komisija pojednostavni postupak i što se tiče sredstava Europske unije i tu mora poštivati načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti. Europska komisija mora dokazati e, dodanu vrijednost e, koju nose određeni programi iz višegodišnjeg financijskog okvira. E, ovi elementi moraju biti osnova za procjenu valjanosti europskih politika. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa jedna minuta. Ono Hvala lijepa. Ja vam se obraćam u ime Davida Borelija koji je izvjestitelj za mišljenje odbora INTE. Tema subsidijarnosti i proporcionalnosti je od izmjene važnosti za usklađenost i pozitivan razvoj nadležnosti Europske unije kada je riječ o razvoju odnosa sa građanima i zemljama članicama. Međutim, ovo je povezano sa temama koje se tiču trgovinske politike. Prije svega tu je tema sudova i SDS-a. To je nas, iz ovoga je proizlazio čitav niz sukoba na relaciji nadležnosti Unije i pravna suverenost eh, zemalja članica. Okay. Thank you very much. In secondo luogo, la questione dell'assistenza... Potom je ovdje makrofinancijska pomoć, kontrole ex ante i ex post su od iznimne važnosti, naročito kako bi se ocijenila proporcionalnost pomoći koju nudimo svojim partnerima, a istovremeno valja jačati kontrolu parlamenta. Treće, tu su teme transparentnosti i e, studije e, procjene učinka međunarodnih sporazuma uključivanje tvrtke, naročito malih i srednjih, e, naročito malih i srednjih tvrtke kao što je to zatraženo u mišljenju INTE od ključne važnosti. Na koncu supsidijarnost i proporcionalnost su centralni element trgovinskih e, politika. Međutim, izazov je kalibrirati ove politike, približiti građane razini na kojoj se donose odluke. Mislim da iz ovog, postupka ne mogu biti isključene trgovinske politike. Hvala lijepo. No, živka, do minute 30 Zahvaljujem, uvaženi kolega Živska. Dvije minute i trideset. Zahvaljujem, uvažene kolegice i kolege. Prošle su godine od kako sam e, imao zadovoljstvo surađivati e, sa kolegom Karimom. A sada smo radili na izvještaju o subsidijarnosti i proporcionalnosti. I svaki put e, kada naiđemo na analizu potrebnih mjera, doista moramo konačno krenuti u samu provedbu tih mjera, jer na taj ćemo način osigurati potrebnu kvalitetu propisa. E, načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti temeljno je načelo za europsko zakonodavstvo. To je osnovno polazište od kojeg trebamo krenuti kod izrade propisa, a posebno Danas e, kada u brojnim državama članicama vidimo da se sve više širi euroskepticizam i ljudi sve više postavljaju pitanje čemu služi Europska unija, je li Europska unija potrebna. Znači, e, kvalitetna primjena načela subsidijarnosti i proporcionalnosti, e, kako to preporučuje kolega Karim, kvalitetna procjena učinka predstavljaju nešto na čemu doista moramo ustrajati. Na taj način građani će lakše razumjeti zašto se donose određeni propisi, a lakše će biti i poduzetnicima razumjeti u čemu je dodana vrijednost europskih propisa. A to je od ključne važnosti i zato Europski parlament treba biti više uključen u zakonodavni postupak na razini Europske unije mora imati mogućnost e, izraziti e, svoju zabrinutost, e, svoja pitanja i tu mora biti jako aktivan. Tu govorim i o prijedlozima koje podnosi Europska komisija, a i o samom krajnjem rezultatu pregovora između vijeća i parlamenta. Osim toga smatram da rokovi za podnošenje obrazloženih mišljenja trebaju biti duži, a doista trebamo osnažiti ulogu nacionalnih parlamenta. Smatram da je dobar prijedlog e, uvođenja i zelenog kartona koji će omogućiti nacionalnim parlamentima da podnesu obrazloženo mišljenje Europskoj komisiji. Smatram da je to dobar prijedlog. E, zahvaljujem. E, gospođa Delvom, e, dvije i pol minute. Hvala, gospođo povjerenice. Mislim da se svi slažemo da načela subsidijarnosti i proporcionalnosti su izrazito važna kako bismo stvorili uniju koja je bliska, blizu građanima. I mislim da je poštovanje tih načela e, bitno za dobro funkcioniranje Europskoj uniji. E, no pokazalo se da e, njihovo nepoštovanje sprečava dobro funkcioniranje Europske unije. Dakle, to je nešto što treba uravnotežiti s učinkovitim funkcioniranjem institucija Europske unije. Potrebna je dobra mjera ovo izvješće zapravo ugrožava tu krku ravnotežu e, koja je potrebna za dobro funkcioniranje Europske unije. E, ta temeljna načela o kojima se ovdje govori zapravo na ovaj način hrane euroskepticizam. Ovo izvješće poziva da se stvore dodatne proceduralne e, faze u našem zakonodavnom procesu. E, te faze dodatno e, povećavaju administraciju, odnosno birokraciju koja je već prilično velika. Na taj način E, praktički se onemogućuje dovršetak e, za europskih zakonodavnih procesa, a mi e, dugujemo europskim građanima učinkovitu Europsku uniju, uniju koja je na korist njihovim interesima. Trebamo djelovati na način da rješamo izazove s kojima se oni suočavaju. Potrebna je unija koja je sposobna djelovati zajednički, u okolnostima koje su zadane i na recipročan način. U ime onih koji vjeruju u ovu Europsku uniju pozivam kolege da podržim da podrže amandmane e, socijalista demokrata koji podržavaju Europu za građane. Subsidijarnost i proporcionalnost da, ali ne na uštrb učinkovite unije za građane. Pretpostavljam da ste pogodili, gospodine predsjedavajući, da se ne slažem s izvjestiteljem o primjenom načela subsidijarnosti i e, proporcionalnosti, ali mu na iskrenosti, poštenosti i dobroj suradnji. Zahvaljujem. E, kolega Henkel, jedna minuta. U potpunosti se slažem s gospodinom Karimom. Nažalost, na njemačkom jeziku ne postoji niti jedna druga riječ za subsidijarnost. Što to znači? Ukoliko postoji problem e, u mom rodnom gradu Hamburgu, onda Hamburg to treba riješiti. Jedino ako to ne uspije, onda Berlin treba rješavati taj problem. I jedino ako ni Berlin to ne uspije riješiti, onda se problem e, šalje u Brisel. Nažalost, e, ovdje uvijek iznova dolazi do povrede načela subsidijarnosti. A jedan od glavnih uzroka toga je i euro, jer euro dovodi upravo do onog što je suprotno tome, a to je centralizacija. A ta centralizacija sve više otuđuje europljane od Brisela i sve više dovodi do smanjenja konkurentnosti u eurozoni i dovodi do eh, jačanja eh, radikalnih i desnih stavova. I Upravo stoga jedinstveno mišljenje ne dovodi do sloge i euro se stoga treba ukinuti jer dovodi do razlika u mišljenju. Zahvaljujem. Kolega Marino je Pinto, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na odlično obavljenom poslu i jako dobrom izvještaju. Uvažene kolegice i kolege, jedan od e, najvećih problema s kojima je Europa u ovom trenutku suočena je udaljenost i distanca koja postoji u odnosu na građane Europske unije. To je problem eh, od kojeg se polazi u ovom eh, izvještaju. Ovaj izvještaj eh, je ozbiljan izvještaj koji se bavi mogućnostima bolje primjene načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Nadamo se da ćemo uspjeti poduzeti mjere kojima ćemo približiti institucije Europske unije građanima. Trebamo približiti Europsku uniju građanima, a ne udaljiti je. To je ono što je važno i upravo zato zakonodavni postupci moraju biti sveobuhvatni, moraju biti transparentni i potpuno jasni svima, svim građanima Europske unije. E, rezultati europskih izbora jasno pokazuju da su građani sve udaljeniji od e, Europske unije i njezinih institucija. Iz tog razloga još jednom zahvaljujem gospodinu Karimu na obavljenom poslu. Cijenim uložene napore koji idu u smjeru rješavanja ovog velikog problema s kojim je suočena Europska unija. Podržavam dakle izvještaje i e, podržat ću ga. E, postoji ovdje samo jedno malo pitanje koje je više manje riješeno, a radi se o mogućnosti produljenja e, rokova za reakciju nacionalnih parlamenta. Taj rok treba se produžiti sa 8 na 12 tjedana. Smatram da bi e, produljenje ovog roka omogućilo nacionalnim parlamentima da temeljitije prouče predložene zakone i bolje reagiraju i dostave obrazloženo mišljenje. Na taj način poboljšali bi se odnosi između nacionalnih parlamenta i Europske unije. Međutim, ugovorom o Europskoj uniji nije predviđena ta mogućnost. Unatoč tome, vijeće je jednoglasno podržalo produljenje ovog roka, pa se nadam da je to pitanje riješeno i da će se prvom prilikom unijeti u ugovor. Zahvaljujem. Kao što znate, gospodine predsjedniče, što se tiče velikog broja europskih građana, Ovo je jedini demokratski izabrani parlament koji ne izrađuje zakone. Mnogi građani toga nisu e, svjesni. Tu postoji uloga koju ima e, komisija. A vlade u pojedinim e, državama članicama žele odobriti liberalni program koji postoji u Europi. Nedostatak e, potrebnog legitimiteta u samoj srži rasprave koju vodimo danas. Prijedlozi koji se odnose na načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti usmjereni su na unošenje veće razine transparentnosti. Međutim, u praksi upravo su ovo načela koja se proizvoljno tumače. Misao vodilja kojom se vodi Europa je neoliberalizam. E, vi govorite o subsidijarnosti i o suverenoj ulozi nacionalnih parlamenta. Međutim, e, ako govorimo o zemljama u kojima je e, djelovala trojka, to je potpuno zanemareno, a proporcionalnost se primjenjuje na otvoreno politički način kako bi se uklonili i zanemarili e, prijedlozi koji su podneseni. Gospođo Lopez, prihvaćate li e, plavi karton e, od vaše kolegice gospođe Anderson? Da. Zahvaljujem na ovom doprinosu. Moje pitanje je slažete li se da su se ljudi razočarali u europski projekt E, ne samo zbog uloge trojke i svega onoga što je trojka učinila građanima, posebno što se tiče stanovništva Irske, nego je dio krivice i na vijeću, a i na e, zastupnicima koji su izabrani u ovaj parlament e, za razliku od komisije koja nije izabrana. Da. Europski građani doista su razočarani što se tiče politika koje je usvojio ovaj parlament, a kojima se urušavaju prava radnika u Europi. Hvala. Gospodin Anderson, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ovaj izvještaj je iznimno važan izvještaj na temu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. i sadrži cijeli niz važnih prijedloga kojima se treba u Europi osigurati uredno funkcioniranje ovih načela. To je iznimno važno pitanje čiji je cilj jačanje demokracije u Europskoj uniji. Međutim, nažalost, postoji niz eh, nekvalitetnih prijedloga E, i preveliko je težište na procjeni učinka. Reći ću nekoliko riječi o onome što smatram problematičnim u ovom izvještaju. Procjena učinka nije nešto što se tako lako može e, provesti. Ovdje se navode određene brojke koje nisu nužno e, točne. Govori se o troškovima za poduzeća, za E, druge institucije. Međutim, jako je teško dobiti pouzdane brojke e, što se tiče socijalnih e, koristi koje nosi ovaj prijedlog. Zapravo je jako teško poduzimati određene mjere. Imamo procjenu učinka prije i nakon zakonodavnog procesa. A meni se čini da je to previše, da je to preveliko opterećenje jer upravo zbog toga Europska unija neće moći djelovati kako treba. Postoje i neke dobre stvari ovim e, izvještajem e, traži se da se osigura da subsidijarnost funkcionira dobro u e, praksi. Često se događa da se ovaj instrument e, uopće ne koristi. Ima puno toga što se može učiniti kako bi se osiguralo da instrumenti kojima se osigurava subsidijarnost funkcionira. Mislim da bi postupak zelenog kartona bio dobar postupak. Nacionalni parlamenti mogli bi podnositi određene prijedloge koje bi komisija i vijeće mogli razmotriti. Nadam se da će sljedeći izvještaj biti još bolji. Zahvaljujem. Gospodin Batin, dvije minute. Hvala lijepa. Ovaj izvještaj je o subsidijarnosti i proporcionalnosti citila članak 5. Eh, ugovora eh, gdje se eh, govori o korištenju ovlasti Europske unije i procjeni je li to potrebno ili se neka mjera može obaviti na razini države članice. Čini mi se da je jako lijepo od vas što predviđate da bi demokratske nacionalne države mogle nešto učiniti i donijeti same svoje propise, a ne Europska unija. Što se tiče e, proporcionalnosti, prije 25 godina kad se počelo raditi na i razvijati ugovor o Europskoj uniji netko je rekao da bi trebalo raspisati nagradu za nekoga tko će definirati što je to subsidijarnost i kako treba funkcionirati u praksi. Koliko mi je poznato, nitko nije dobio tu nagradu. A proporcionalnost eh, bi trebala eh, biti primjenjivana u svim eh, aspektima. A vidimo da se primjenjuje na sve moguće i nemoguće proizvode. Nedavno smo vidjeli da je britanski premijer praktički bio na koljenima moleći da se e, smanji PDV na neke banalne proizvode. E, izgleda da e, zapravo 15 država članica može zaustaviti neki zakonodavni proces. Ovo je zapravo vrlo smiješno, a o tome je govorio i William Hague kada je bio ministar vanjskih poslova i zapravo je doista ismijao tu ideju. E, možete to vidjeti na YouTube. David Cameron e, se pored njega smija, zapravo je sada usvojio upravo tu istu politiku. E, svi vi dobili ste lekciju u i dobit ćete lekciju subsidijarnosti i proporcionalnosti kada vidite rezultate britanskog referenduma. Ovdje je bitno pitanje želite li živjeti u demokratskoj državi ili u nedemokratskoj državi gdje ne možete izabrati svoju uh, vlast uh, u Briselu. Hvala, zastupnik Hvala gospodine predsjedavajući. Žuti karton je jedan od e, najvažnijih postupaka Europskog parlamenta da se natjera Brisel da poštuje načelo subsidijarnosti. Time se od komisije traži da e, revidira određeni zakonodavni prijedlog, odnosno e, u slučaju da dođe do protesta trećine nacionalnih parlamenta. Žuti e, karton je jednom uspio uvjeriti komisiju da odustane od prijedloga. To je bilo 2012. godine. E, radilo se o prijedlogu e, Monti 2 koji je doveo u pitanje pravo na štrajk. Skandalozan prijedlog. Komisija je s određenom arogancijom odbila druge žute kartone. Dakle, subsidijarnost E, se ne poštuje. Komisija indirektno ili e, direktno e, je ignorira. To stoji u izvješću. Potrebno je kritizirati tu situaciju. Međutim, izvješće razočarava i zato što se zapravo poziva komisija da poboljša E, studije e, učinka i da više surađuje s nacionalnim e, prijedlozima, te poziva nacionalne parlamente da da prijedloge komisiji. Međutim, na taj način će se zapravo situacija neće stvarno poboljšati. Situacija je puno radikalnija i potrebno je puno više demokracije treba stvoriti e, pravi postupak e, crvenog kartona koji bi omogućio svakoj državi da se usprotivi svakom zakonodavnom prijedlogu komisije kada zaključi da taj prijedlog e, dovodi u pitanje njezin vitalni interes. Crveni karton je pravo veta koji bi omogućio svim državama članicama zaštitu suvereniteta. To bi bio prvi korak preusmjeravanju Europe e, prema e, Europi nacija koju ja priželjkujem. Hvala. Hvala lijepo. Zastupnik Sinadinos, izvolite. Hvala lijepa. Nedostatak povjerenja i euroskepticizam su posljedica ne, e, nepoštovanja principa subsidijarnosti i proporcionalnosti. Pogledajte Grčku kao primjer. Ba, pa, Grci nisu lijeni, nisu jednostavno zavedeni od strane političara i medija. Oni se zanose unatrag nekoliko godina kada je riječ o memorandumu, kada je riječ o primjeni istog. Riječ je o održanju njihove same zemlje, međutim neki od njih imaju napuhane bankovne račune u poreznim oazama. Imamo ljude koji ne plaćaju poreze, koje se nikad nije istraživalo. Što je sa subsidijarnošću i proporcionalnošću sa, u vezi s ljudima koji ne mogu plaćati svoju hranu ili svoje lijekove? Pa taj memorandum nije poštovao ta načela kada je riječ o grčkom narodu. On je služio samo u svrhu kažnjavanja. Međutim, prekinimo sa lažima, prekinimo sa ovim neuspjelim vladama ljevice i desnice. Recimo da Europi naroda, Europi nacija, međutim i pravu, i pravu koji se temelji na subsidijarnosti i proporcionalnosti. Hvala lijepa. Zastupnik Svoboda. Hvala vam. Eh, zahvaljujem eh, kolegi iz Odbora za pravna pitanja na pripremi ovog izvještaja i na doprinosu. Zahvaljujem izvjestitelju. Što se mene tiče pitanje subsidijarnosti i proporcionalnosti jedno je od temeljnih pitanja zakonodavnog procesa u Europskoj uniji. Radi se o kvalificiranom načinu uključivanja nacionalnih parlamenta u ovaj proces. Riječ je o korisnom instrumentu u današnje vrijeme eh, kada su vrlo osjetljivi odnosi između nacionalnih parlamenta i eh, europskih institucija. Ovo istodobno nije jedini način uključivanja nacionalnih parlamenta. Podsjetio bih e, na ulogu ministara u vijećima ministara koji također odgovaraju nacionalnim parlamentima. Riječ je o načelima koja su razumljiva i prihvatljiva za naše građane i oni to traže i moramo konstatirati da ovo načelo predstavlja pretpostavku za uspješnu provedbu zajedničkih europskih inicijativa za koje smo odgovorni. Nije riječ samo o instrumentu za blokadu određenih inicijativa. Kao što sam rekao, polazimo od toga da je ovaj izvještaj dobar kompromis i dobra podloga za daljnji rad kada budemo mogli razgovarati o konkretnim prijedlozima. Hvala. Hvala. Zastupnik Koferati, minute 30, izvolite. Gospođo povjerenice, kao što dobro znate, načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti su od iznimne važnosti, ali osim toga teško ih je ostvariti i međusobno staviti u ravnotežu. To su istaknuli brojni kolege koji su već govorili. Međutim, koji je ishod koji proizlazi iz ovog izvješća? pa da sve daljnji oblici kontrole koji se uvode paradoksalno smanjuju transparentnost u postupcima, a, s druge strane iskrivljuju ono što je za nas pozitivan, pozitivan postupak, a to je veća autonomija i veća nadležnost Europskoj uniji. Vraćamo se Vraćamo se, vraća se e, odgovornost e, koja nije potrebna zemljama članicama. Dakle, ovo je propis koji nas udaljava od cilja za, u, skladu s kojim smo mi ovdje da bismo predstavljali europske građane. Htio bih e, skrenuti pažnju na još jednu stvar. Nalazimo se pred hipotetskim rješenjem koja je u kontrastu sa drugim propisima kojima se upravo sada raspravlja. To su propisi kojima ćemo glasovati već sutra nisu u skladu sa međuinstitucijskim sporazumom o boljem zakonodavstvu i u e, kontrastu su sa kompromisima o kojima ćemo glasovati o vezi refita. Dakle, ovaj pravac po meni valja čim prije promijeniti. Hvala. Hvala. Jedna minuta, kolega Beant Minuta i 30, zar ne? Na mom popisu stoji jedna minuta za vas. Žao mi je. Dobro. Gospodine predsjedniče, prvo zahvaljujem izvjestitelju na sjajnom izvještaju. Subsidijarnost i proporcionalnost dva su temeljna načela, ali iznimno je važno da se ona doista i primjenjuju u praksi. Situacija kakva je sada u Europskom parlamentu je ona u kojoj e, trenutačno imamo prijedlog komisije koji se odnosi na osiguranje depozita u Europskoj uniji. Međutim, e, pritom se ne uzima u obzir uloga štedionica i banaka. Ono što je još gore, ne uzima se u obzir e, razlika u ovoj gospodarskoj grani u državama članicama. U različitim državama članicama postoje različite razine rizika za poduzetnika i upravo zato zajednički sustav osiguranja depozita je u suprotnosti sa načelom subsidijarnosti i proporcionalnosti. Zahvaljujem. E, zahvaljujem i na tome što ste uspjeli govoriti kraće nego što ste očekivali. E, gospođa Barandika, izvolite. Hvala lijepo. Subsidijarnost i proporcionalnost su u osnovi gradnje Europske unije. Međutim, mehanizmi za njihovo provođenje su nedovoljni. Zainteresiranim stranama, naročito autonomnim regijama, vrlo malo mogućnosti. E, to ne jamči da će se čuti glas e, regija, dakle, ukoliko se one ne slažu sa nacionalnom vladom, to ne znači da će i gdje biti saslušane. Sve to što se na taj način gubi udaljava građane od e, Europske unije. Postupci nisu dovoljno transparentni, tu se nešto mora učiniti kao što stoji u samom izvješću. Nije dovoljno raditi samo ex ante kontrolu, treba dati procjenu učinka, dakle, funkcioniranja zakonodavstva na načelima subsidijarnosti i proporcionalnosti. Naravno, ukoliko želimo vjerovati Europskoj eh, uniji i njezinim institucijama. Moramo se osigurati da sve institucije koje se bave politikama da imaju dovoljno instrumenta na raspolaganju. Hvala lijepo, zastupnica Ferrara. Hvala. Načelo subsidijarnosti znači donijeti odluke na razini koje sve bliže građanima. To je od izuzetne važnosti za pokret pet zvijezdica. Jasno nam je da nije riječ o instrumentu direktne demokracije, međutim nema sumnje da je riječ o načelu kojim se Europska unija želi približiti građanima. Na taj način se jamči suverenitet e, zemalja članica i djelovanje na lokalnoj e, razini kada god je to moguće. Zbog toga izražava pozitivno mišljenje o izvješću koje, govori o važnosti ovog načela, ali i njegovim ograničenjima. Cijenimo stavak 29 izvješća. Dakle, bilo bi poželjno da komisija pojednostavi postupak traženja financijskih sredstava kako bi ona bila učinkovitiji, kako bi bio baziran na zaslugama, kako bi se eliminirali e, mogući slučajevi korupcije koji se kriju u jako složenim e, postupcima. Potom želimo da se u, načelu supsidijarnosti analiziraju određene međunarodni ugovori koji se donose bez dovoljne transparentnosti, među kojima je i e, TTIP sporazum. Hvala. Biste li mogli malo usporiti? Svi bismo toga mogli imati korist, ja prije svega prevoditelji. Zastupnik Anemans, dvije pol minute. Hvala lijepo. Nekoliko dana nakon nizozemskog referenduma dvije trećine građana je izašlo na referendum i očito bili su protiv Evropske unije. I zato mislim da je od rasprava dolazi u pravo vrijeme. U idealnom kontekstu subsidijarnost bi trebala spriječiti da se Evropska unija sve više širi, da uzima nove nadležnosti, nadležnosti koje joj ne pripadaju. Ili koje bi bilo bolje zadržati podalje od europske razine. I od odbora za pravna pitanja sada dobivamo ovaj tekst u kojem stoji sljedeće. Unija u e, nadležnostima u sektorima koji nisu u njezinoj nadležnosti može intervenirati samo ukoliko cilj djelovanja ne može biti ostvaren na nacionalnoj i regionalnoj razini i zbog širine e, cilja je moguće to bolje ostvariti na europskoj razini. Pa sa ovom rečenicom možemo zaista napraviti šta god želimo. E, činovnici Europske unije dobivaju instrument za daljnju centralizaciju sa jednom ovakvom zgodnom rečenicom se uzima u ekskluzivitet, e, krši se načelo subsidijarnosti, uzimaju se nove nadležnosti i to postaje, i sam princip e, subsidijarnosti postaje mrtvo slovo na papiru. Na ovaj način Europska unija dobiva bjanko ček za plan federalne Europe. Ever Closer Union, dakle sve uža, bliža unija se evo na ovaj način e, nastavlja. Ne možemo se više oduprijeti tom projektu osim referendumima poput ovog nizozemskog koji europskim činovnicima federalne Europe kaže stanite malo, probudite se. Cilj federalne Europe se sa rečenicom poput ove koju sam e, pročitao pokazuje da se riskira da subsidijarnost ostane mrtvo slovo na papiru. Hvala. Na minutu i pol zastupnica Zaborska. Predseda, pani komisarka. Hvala vam, predsjedavajući, gospođo povjerenice. Prije svega bih eh, željela čestitati zastupniku Karimu na ovom eh, tekstu Mišljenje parlamenta imaju jednako, jednaka, jednaku važnost kao Europska inicijativa građana, ono želimo približiti donošenje odluka na građanima. Međutim, tu postoji još jedna sličnost. Komisija odgovara na sustav žutih kartona od nacionalnih parlamenta, a to također nalikuje Europskoj inicijativi jedan od nas. One of us. Ova Rezolucija skreće pažnju na djelovanje komisije da nametne svoje mišljenje i da ignorira rezervacije koje mogu, rezerve koje mogu izraziti nacionalni parlamenti. Izvješća na vlastitu inicijativu parlamenta predstavljaju pak posebno poglavlje. Mnogi su napisani na način koji sugerira da autori nikad nisu čuli za subsidijarnost i proporcionalnost. I stoga tražim da parlament uvede stroža pravila kada je riječ o poštovanju načela subsidijarnosti prije nego što se ovome glasuje u, e, na plenarnoj sjednici. Hvala lijepa. Hvala. Minuta i pol. Zastupnica Breso, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Rasprava o subsidijarnosti i proporcionalnosti je evo, kontaminiran brojnim euroskepticima koji nam govore da Europa ne poštuje ova načela. Međutim, Stvarnost je da kada se pogleda malen broj ovih narančastih i žutih kartona koji dolaze do kraja postupka, dakle vrlo je malen broj onih kojima se uopće započne određeni e, postupak za kršenje subsidijarnosti. Važno je da se uopće to može dokazati na prvom mjestu. To ona pokazuje da vrlo, vrlo rijetko dolazi do kršenja od strane komisije teško je dokazati postojanje ovog kršenja. Međutim, sam, samo stajalište izvješća je kontaminirano ovim insinuacijama. Tu se propisuje prevelik broj dodatnih postupaka i tu se može našetiti drugom načelu, a to je načelo pojednostavljivanja i boljeg zakonodavstva ili se mm, nepotrebno produžava vrijeme potrebno za donošenje odluka i zato mislim da je doista potrebno izglasati određene amandmane. Evo samo dvije riječi o postupku zelenog kartona. Mislim da je ovo jako zanimljiva tema, ali to treba uključiti u svojevrsan ugovor, dakle ne ga obuhvatiti sada, jer ga se treba povezati sa pravo na zakonodavnu instrumenta, jer u suprotnosti će to oslabiti našu zakonodavnu ulogu. Hvala lijepa, minuta Notis Marijas. Prema članku četiri ugovora o Europskoj uniji o nadležnostima koje nisu nadležnosti Europske unije te nadležnosti potpadaju pod nadležnost državama članicama. Sva pravila e, trebaju, sva prava trebaju koristiti na svim razinama. To vrijedi i za tijela Europske unije. Potrebno je poštivati načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti. Komisija i trojka u Grčkoj konstantno krše ta načela. Zato što preuzimaju uloge koje ne spadaju u nadležnost Europske unije. Smanjile, smanjili su e, plaće, e, mirovine, e, promijenile poreznu politiku. Stoga molim da se prestane kršiti zakon Europske unije. Hvala. Roza Estera gut Hvala gospodine predsjedavajući. Na početku bih e, htjela čestitati izvjestitelju. Subsidijarnost i proporcionalnost ključni su za dobro funkcioniranje Europske unije, te predstavljaju polazište za sve europske politike. Subsidijarnost približava Europsku uniju građanima i pokazuje da je Europska unija sposobna za zakonodavnu ulogu. To vrijedi i za načelo proporcionalnosti. Svako djelovanje Europske unije mora biti sukladno tim načelima. Pokušava se ostvariti efikasnost i demokratski legitimitet u odlučivanju. Nakon Lisabonskog ugovora e, uvedeni su kartoni za nacionalne parlamente, odnosno mehanizmi koji, će, koji bi omogućili e, prikladnu primjenu načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Međutim, e, ti mehanizmi E, moraju biti učinkoviti i jednostavni za uporabu. Bitna je suradnja između nacionalne, e, nacionalne administracije i europske kako bi se osnažila primjena ta dva načela. Hvala. Sada je na redu Evelyn Regner. Dvije minute. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo povjerenice. Subsidijarnost znači veća blizina u odnosu na građane. Međutim, subsidijarnost ne smije značiti da neće postojati sposobnost donošenja europskih propisa. Međutim, građani s pravom postavljaju pitanja o tome kako funkcionira europska demokracija ako su postupci tako komplicirani. A kada vidimo ovaj izvještaj, čini mi se da će stvari postati još kompliciranije. Ima dosta elemenata koji mi se e, čine nemogućima. Ono što je važno je jasno podijeliti nadležnosti. Ovdje se E, djeluje zapravo u smjeru sprječavanja zakonodavnih procesa, a to može predstavljati problem. Naravno da nacionalne nadležnosti ne smiju biti nešto što Europske parlamente dovodi u pitanje. Međutim, e, kada govorimo o nacionalnoj kontroli, ovakav mehanizam neće biti učinkovit, posebno ako se uvede sustav e, zelenog i crvenog kartona jer nacionalni parlamente eventualno to može koristiti kao instrument sabotaže, a tu moramo voditi računa i o socijalnom dijalogu. Može se dogoditi e, da se određeni instrumenti koriste kao izlika za slabljenje socijalnih partnera u socijalnom dijalogu. Tu bih skrenula pozornost i na izvještaje o boljem boljim, primjerenijim i učinkovitijim propisima e, u izvještaju Kaufman. Tu je iznimno važno uzeti u obzir i ulogu socijalnih partnera. Hvala. Hvala lijepa. A sada minuta i pol. E, Kožlovska Rajevic. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, dame i gospodo. Čestitam izvjestitelju na sjajnom izvješću kojim se naglašava potreba da se da više važnosti načelo subsidijarnosti a prilikom donošenja zakona na europskoj razini. Slažem se sa izvjestiteljem da je potrebno više sudjelovanja nacionalnih parlamenta u europskom zakonodavstvu. To je načelo demokracije koje treba poštovati. Treba osnažiti postojeće instrumente koji mogućuju nacionalnim parlamentima da utječu na europsko zakonodavstvo. Tu se radi i o zelenom, i o žutom, i o predloženom crvenom kartonu koji bi im omogućili da utječu na zakonodavstvo ili da ga blokiraju. Trebamo misliti na subsidijarnost. E, trebamo vidjeti gdje e, prestaju, odnosno počinju nadležnosti Europske unije i nacionalnih država. E, ta dva načela su e, zapravo osnove Europske unije. Ono što je u nadležnosti država članica treba se odvijati tamo. Sve iznad toga treba se rješavati na razini Europske unije. Tako da sve što radimo na europskoj razini predstavlja e, dodanu vrijednost, a ne predstavlja ograničenje za države članice. Ne smijemo nikad zaboraviti subsidijarnost, jer kršenje ovog načela kontraproduktivno je za e, povjerenje građana u Europsku uniju, a to je nešto što je samo po sebi loše. Hvala, gospođa e, Kaufman. Zahvaljujem. Po mom mišljenju, zadnjih šest godina pokazalo je da se sustav iz Lisabona što se tiče subsidijarnosti dokazao. Europske institucije posvetile su veću pozornost poštivanju načela subsidijarnosti, a pritom je važno i obnašanje dužnosti i uloga nacionalnih institucija. Ovo je dobar e, znak e, za kulturu subsidijarnosti, to što je u međuvremenu došlo samo do e, dva puta do žutog kartona nacionalnog parlamenta u odnosu na europske parlamente Iznimno je važno intenzivirati dijalog s nacionalnim parlamentima. Ja sam zainteresirana za to i svi mi to trebamo biti. Istodobno želim naglasiti sljedeće. Europska unija je sustav koji funkcionira na više razina i taj sustav je kompliciran. Međutim, taj sustav bit će razumljiv za građane jedino ukoliko bude potpuno jasno tko je za što nadležan i odgovoran. I zato je važno e, ne brkati različita područja nadležnosti. Upravo u današnje vrijeme populisti e, različitih vrsta kao nedavno u Nizozemskoj e, koriste ove e, trikove i pokušavaju izigrati različite elemente sustava na različitim razinama jer kao mi smo dobri a tamo je zla Europa. Ne smijemo dopustiti da se zlorabi načelo subsidijarnosti. Eh, sa ciljem da se oslabi Europska unija ili dovede u pitanje. Danas je potrebnije nego ikada eh, jačati europsku ideju i to zajedno sa nacionalnim i regionalnim parlamentima. Hvala. E, zahvaljujem gospođo Kaufman. A sada minuta i pol, na redu je zastupnik Buda. Doamna komisar doamnelor și domnilor colegi, în primul rând aș dori să-l felicit pe raportor Hvala lijepa. Pre svega bih želio čestitati izvjestitelju Europske institucije i nacionalni parlamenti su se potrudili utvrditi potrebne učinkovite mehanizme za usvajanje zakonodavstva koje bi odgovaralo nacionalnim potrebama, ali i općem interesu Europske unije. Poštovanje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti unutar okvira zakonodavnih postupaka na europskoj e, razini predstavljaju upravo ključni mehanizam koji poštuje potrebe europskih građana konsolidacija određenih postupaka, zahvaljujući kojima možemo procijeniti ova dva načela tijekom e, postupka donošenja odluka, javne konzultacije, gdje zainteresirane strane mogu iznijeti primjedbe, pa i moguća rješenja na utvrđene probleme su takve prirode da daju dodatnu vrijednost zakonodavnom postupku. Ova dva načela predstavljaju polazišnu točku za definiciju politika na europskoj razini i komisija bi u budućnosti trebala analizirati na koji način se ova načela poštuju. U cijelom zakonodavnom postupku valja imati na umu činjenicu da je cilj procjene učinka samo početak zakonodavnog postupka dok zakonodavni prijedlozi mogu doživjeti znatne izmjene tijekom postupka usvajanja. I upravo zbog tog aspekta kako bi se poštovala želja građana, e, zastupnik je prekinut u sred rečenice. Zastupnik pospješili, izvolite. E, hvala gospodine predsjedniče, e, gospođo povjerenice. Pozdravljam ovo izvješće zato što sam bio odgovoran za europsko zakonodavstvo odnosno za njegovo e, preuzimanje u svoje zemlje. Bio je tu niz direktiva, uredbi i tako dalje. I poznat, poznato nam je načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti. Analize pokazuju, o tome danas pokazujemo, da dakle, nam pokazuju koje su to koji su to prijedlozi koji su dobri, a koji ne poštuju ova dva načela. Ova dva načela europskog zakonodavstva su nešto što treba stalno procjenjivati, odnosno da li se, da li se u zakonodavnom procesu oni poštuju. I mislim da je to u interesu svih bitno je da se stajalište nacionalnih e, parlamenata više uvažava u zakonodavnom procesu. Komisija to treba uzeti u obzir. E, to vrijedi i e, za tužiteljstvo. 2013. godine uložen je žuti karton i zanima me koji se postupak primjenjivao.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 ravnomjeran odnos snaga. Slažem se s izvjestiteljem e, u smislu da Europska unija treba djelovati ondje gdje je to potrebno. E, Europska unija e, treba naglasak staviti na zajednička pravila koja će omogućiti bolje korištenje europskih potencijala. Ne trebamo se bojati Europe, ali čini mi se da postoje oni koji se boje Europe. U Europskom parlamentu mogu se E, čuti različiti glasovi i moj glas e, i glasovi drugih zastupnika i svi imaju jednaku težinu i zato smatram e, da nacionalna stajališta trebaju imati veći utjecaj a to prije mora biti povezano sa odgovarajućim mehanizmima, a ne populističkim porukama. Hvala, gospodin Jakovčić. Sve politike su lokalne. Svaka politika je lokalna jer svaka politika pa i ova koju mi ovdje vodimo i ono što donosimo kao propise imaju refleksiju imaju posljedice na lokalnu razinu odnosno na naše građane koji žive u nekoj općini u nekom gradu u nekoj regiji. zato su sve politike lokalne i zato je princip supsidijarnosti za mene iznimno bitan princip kako bi upravo europska unija bila lakše prepoznatljiva među našim građanima jer ne možemo pobjeći od te činjenice da imamo problema s identitetom europskih politika. naravno ne mogu sve politike voditi se isključivo na lokalnom nivou to je potpuno jasno. mnogo toga trebamo imati na europskom nivou ali mi tu europsku politiku moramo uspjeti prevesti riječima na jednostavan način u lokalnu politiku onda ćemo imati uspjeha inače uspjeh će definitivno izostati. herzlichen dank! damit kommen wir zur stellungnahme der kommission. für die kommission spricht. i sada predajem riječ gospođi Jurovoj. izvolite. Hvala na zanimljivoj raspravi i na pitanjima o ovoj važnoj temi. Želim iskoristiti e, ovu priliku da reagiram na ono što je rekao gospodin Pospišil o uredu Europskog e, odvjetnika. Na tome sada radi komisija. Znate da je prijedlog E, odobrenje e, nacionalnih parlamenata e, a komisija je već posjetila 270 puta nacionalne parlamente nisam našla pismo koje je komisija poslala parlamente to nije gotova stvar pa sam se e, vratila tim nacionalnim parlamentima kako bih objasnila kako smo promijenili prijedlog e, kako smo promijenili prijedlog od centralizirane do decentralizirane strukture i stoga nacionalni parlamenti mogu uvjeriti da im je e, da je nama u interesu da naglasimo da subsidijarnost postoji e, ovaj ured europskog odvjetnika neće e, zamijeniti e, nacionalne državne odvjetnike već ih ojačati njihov rad evo to je primjer kako mi nastojimo poboljšati komunikaciju s nacionalnim parlamentima i E, održimo solidnu međusobnu komunikaciju. E, svi su vam povjerenici na usluzi što se tiče subsidijarnosti e, i prijedloga koje je dala komisija. Želim zahvaliti izvjestitelju i svim koji su sudjelovali u izradi ovog odličnog izvještaja. Hvala lijepa povjerenice. A sada izvjestitelj ima dvije minute. Hvala predsjedniče. Ja bih zahvalio komisiji na ovom doprinosu danas kao i na velikom potpori koju sam dobio e, za moje ideje od e, gospodina Timmermansa. E, zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u današnjoj raspravi kako bismo e, promakli e, ovu stvar. E, primjedbe su bile konstruktivne, mada je bilo i nekih razmimoilaženja. Imamo tu kritičnu, ali pozitivnu kritiku kako napredovati. Stoga zahvaljujem svim kolegama na doprinose. Dvije točke kojih bi se htio dotaći. Što se tiče crvene kartice, to nije veto, to nije nikad predloženo kao veto, niti je to smišljeno kao veto. Stvar je u tome, ako imamo druge mjere koje će e, povezati nacionalne e, parlamente s našim odlučivanjem, onda nikada nacionalni parlamenti neće morati koristiti crvenu karticu, to jest veto. O subsidijarnosti, e, to, e, moramo imati subsidijarnost u srednjem e, roku i na kraju. Ali moramo također osigurati da se ne odmaknemo previše od subsidijarnosti. Moji e, kolege liberali su e, govorili o osmotjednom e, razdoblju. To treba svakako uključiti u, ažuriranoj verziji. I na kraju od desničara smo čuli komentare i bilo je meni zanimljivo naročito od europskih predstavnika koji nisu ovdje prisutni kad se radilo o tehničkim primjedbama i te tehničke primjedbe su bile krive e, crveni karton nije žuti karton i e, e, većina zakona u Velikoj Britaniji ne izvire iz zakonodavstva Europske unije već samo 13%. Ovime e, zakljuujem.